8000 mladića i muškaraca su unutar nekoliko dana sistematski i na bestijalan način ubijeni i to usred Europe. Pred očima svijeta u Srebrenici se dogodio najgori ratni zločin u Europi od kraja drugog svjetskog rata. Jedan e, akt genocida koji se nikad nije smio dogoditi kolektivno e, kolektivni neuspjeh međunarodne zajednice koj, zbog kojeg se do danas duboko sramimo klanjamo se pred žrtvama u ime europskog parlamenta njihovim obiteljima izražavam našu duboku sućut. Do današnjeg dana nisu svi ubijeni doživjeli pravdu, nisu čak niti nađeni posmrtni ostaci svih ubijenih i tako da nisu mogli biti pokopano i zato mi želimo da e, svi dobiju pravdu 2007. je Međunarodni kazneni sud konačno proglasio ovaj masakar genocidom. To je bio važan povijesni događaj. Osobito zato što se taj masakar dogodio u zaštićenoj zoni pod zaštitom Ujedinjenih naroda. Tako da je e, se tu pokazalo da je UN nije bio dorastao svojoj zadaći. Mi, Europski parlament, smo dva puta 2005. i 2009. usvojili rezolucije, izrazili svoje stajalište o tom zločinu. E, odali smo dužnu poštu i sjet, e, i održali komemoracije žrtvama. Danas ćemo to ponovo učiniti. Mi nećemo zaboraviti Srebrenicu jer pomirenje, moje dame i gospodo, nije moguće bez sjećanja. Pomirenje je moguće samo onda ako doživljena patnja i bol, ako se priznaju. Kad se sjetimo otrovne retorike i populističke izjave pripremaju put za etnička čišćenja kad se sjetimo toga da su multietnički e, korijeni Balkana e, mi se odlučno suprotstavljamo svima koji bude stare demone i podržavamo one koji rade na miru. zato su, dame i gospodo, komemoracije bitne da bismo uvijek se sjećali toga da su destruktivne snage uvijek aktivne. Ja sam zamolio kolegicu Lunaček da nas, da zastupa Europski parlament na komemoraciji u Srebrenici sljedeći tjedan. Mi se zauzimamo za jednu europsku perspektivu Zapadnog Balkana to je i u našem interesu. Vrata u Europu su otvorena svakome ko e, svim zemljama u kojima vlada demokracija i vladavina prava, tako i zemljama na Zapadnom Balkanu. Sada vas lijepo molim, dame i gospodo, da se da ustanete sa svojih mjesta u, da odamo minutom šutnje počas žrtvama Srebrenice.